Good morning. Please be welcome. Good morning, my dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobro jutro, štovane kolegice i kolege. E, izaslanstva iz nacionalnih parlamenta, zastupnici Europskog parlamenta koji sudjelujete na ovom e, zajedničkom sastanku vezano uz Europol. Doista mi je drago da možemo započeti s ovim našem drugoj sjednici ove međuparlamentarne konferencije. Dobrodošli natrag i želimo dobrodošli dobrodošlicu ministrici Mariji Ohisalo, Ohisalo ministrici unutarnjih poslova iz Finske, koji isto tako kao Finska jesu u predsjedaju Europskom unijom i koja će održati naš glavni govor a isto tako i započeti sa analizom područja unutarnje sigurnosti, te isto tako i predstaviti stratešku agendu 2019-2024. S obzirom da će predstaviti rad vijeća, ona predstavlja i vijeće, te isto tako će se pozabaviti pitanjem budućnosti unutarnje sigurnosti Europske unije. Ja vjerujem da imamo zaista dosta toga za odraditi. Nakon toga ćemo imati i paneliste nakon ove prezentacije, ali prije no što krenemo i sa panelima, dozvolite isto tako da poslušamo eh, i mm, supredsjedateljicu gospođa Talviti koja predstavlja također finsko izaslanstvo na ovoj našoj međuparlamentarnoj skupštini. Hvala lijepa. Štovane kolegice i kolege, ja vas želim pozdraviti i pozdraviti ministricu Ohisa Lokova. Znamo da Europska unija i predsjedanje Europskom unijom eh, doista zahtjevan posao i drago nam je što ste pronašli mogućnost priključiti nam se i ovdje te održati glavni govor tijekom našeg zasjedanja. Ja bih sada riječ dala ministrici Obesalu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, zastupnici u Europskom parlamentu i predsjednice Europa, hvala lijepa što ste me pozvali. Ja bih željela na početku zahvaliti vam na ovoj mogućnosti da vam iznesem glavne prioritete finskog predsjedanja. Čitav svijet e, se nalazi pred izazovima, narušenim razvojnim e, kretanjima, a koji zaista nisu ni zaobišli niti Europe i naša društva, se e, preinačuju, s obzirom da se moramo prilagoditi na klimatske promjene, tehnološke promjene i demografske promjene. Usled toga, unutarnja sigurnost Europske unije suočena je sa različitim izazovima prekogranične naravi kojima se moramo pozabaviti i upravo na integrirani i multidisciplinaran način. Među najznačajnijim prijetnjama jest upravo klimatska kriza, socijalna polarizacija, hibridne prijetnje te terorističke prijetnje. nijedno od ovih izazova ne treba sagledavati u svom e, zasebnom obliku, niti to treba biti sporedne bilješke na političkim agendama, već horizontalne teme koje će isto tako obuhvatiti izazov sveukupne sigurnosti Unije. Treba isto tako shvatiti da nijedna od ovih prijetnji neće sama od sebe nestati. Ono što je značajno jest naša reakcija na sve te trendove. Kada krećemo na put e, upravo savladavanja ovih e, izazova, Europska unija pri tome mora biti rukovodeća socijalna dimenzija sigurnosti, mora uključivati najširu moguću integraciju svih e, članova društva, borba protiv siromaštva, socijalne ekskluzije i diskriminacije. Upravo ovi segmenti igraju ključnu ulogu e, kada je riječ o izazovima i suzbijanju e, svih ovih prijetnji. Ne smije biti ni na koji način kompromisa kada je riječ o poštivanju ljudskih prava i vladavine prava. Moramo braniti naše zajedničke vrijednosti, moramo e, isto tako omogućiti ravnopravnost i stvoriti jednako vrijedne preduvjete za sve ne glede na boju kože, na spol i na fizičke sposobnosti. Dakle, moramo izgraditi društvo nediskriminacija, a isto tako koje poštuje temeljne vrijednosti. Upravo to će biti moguće ukoliko e, iskoristimo naše snage, talente, raznolikost i potencijal. U tom duhu finsko predsjedništvo e, želim zapomenuti raspravu o budućoj e, o budućoj smjeru kretanja unutarnje sigurnosti Europske unije. To je ključni element između tijela izvršavanja zakonodavstva, a isto tako i e, svih onih koje igraju, e, agencije koje igraju ulogu u pravosuđu i u unutarnjim poslovima kao što je to Europol. tehnološke i informatički sustav i njihova intervalnost moraju biti učinkoviti u tom kontekstu zaista je značajno da se osigura implementiranje postojećeg zakonodavstva i to učinkovitije do sada. Pored toga, finsko predsjedništvo podcrtava da je svako promjena u e, dakle, kaznenom zakonodavstvu zapravo dio lanca unutar sigurnosti i e, sudske suradnje. Institucije za izražavanje zakonodavstva moraju isto tako biti uključene u suradnju u pravosudnom smislu. Klimatske promjene su zaista dio velike odgovornosti i mogućnost iskoraka u našim vremenima. Ova kriza se nalazi izvan svih sektorskih granica i politika i zbog toga se moraju pronaći rješenja i u području sigurnosti. Puno toga valja još učiniti u ovom trenutku. Samo jedan, jedan svijet, jedan globus koji nam stoji na raspolaganju, koji je u alarmantnom stanju. Moramo isto tako učiniti naš e, planet životnim za buduće generacije. Ništa manje od toga nije dovoljno. Europska unija mora povesti put kako bismo kršiti put, kako bismo imali zdrav planet i kako bismo okupili sve aktere. Ursula von der je istaknula da je Europa treba do 2050. godine prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu. Kako bi se to upravo i omogućilo, mi moramo Doneti konkretne akcije i konkretne odluke i to zajedno moramo isto tako na svim frontovima i kako bismo i budućim generacijama omogućili život na ovim planetima e, učiniti sve da se to dogodi. Mladi ljudi u čitavoj Europi pozivaju na akciju kako bi se suzbila klimatska kriza. Mi, odrasli, upravo imamo odgovornost da djelujemo sada, s obzirom da mladi moraju imati povjerenje u nas e, da činimo ipak nešto. Ovo je izuzetno važno i kad je riječ o sigurnosnoj, e, sigurnosnom aspektu, s obzirom da ništa ne dovodi do prše e, dakle, radikalizacije nego li mm, nevjerovanje u budućnost. Trebamo suzbiti klimatsku krizu ambicioznim politikama i planovima upravo sada, a ne sutra. Kada pogledamo budućnost, kapaciteti e, u uzbijanju hibridnih prijetnji trebaju ojačati kako Europsku uniju, tako i države članice. Svi akteri koji djeluju na području unutarnje sigurnosti trebaju e, učiniti društvo otpornim, te isto tako e, moraju izgraditi otpornost eh, prema različitim utjecajima. Socijalna kohezija najbolje je lijek, protiv hibridnih prijetnji koje žele eh, na neki način eh, destabilizirati naše nacije. Moramo djelovati strukturirano i koordinirano. Usprkos tome što je broj terorističkih napada se smanjio u prošlih nekoliko godina, i dalje imamo prijetnju terorističkih aktivnosti. Finsko predsjedništvo naglašava važnost nastavka rasprave o suzbijanju nasilnog ekstremizma te isto tako suzbijanju terorizma. Fenomen stranih boraca i ideologije džihadista i dalje su prijetnja za naš kontinent. s tome trebamo imati na umu da terorizam postoji i pojavljuje se u različitim oblicima, i terorističke prijetnje koje isto tako nameće e, nasilna ekstremistička desnica, moramo i na to usmjeriti naš vidokrug. Kad je reč o nasilnom ekstremizmu, moramo kazati da je suzbijanje terorizma i e, nasilnog terorizma zapravo nešto što moramo gledati u kontekstu. Kad je reč o preglednom situaciji, moramo isto tako procijeniti same prijetnje te istraživati podatke. Trebamo isto tako naglasiti da je prevencija mržnje zapravo doprinosi prevenciji samih kaznenih dijela i nasilnog ekstremizma. Finsko predsjedništvo fokusirano je na učinkovitost samih mjera koje se koriste u prevenciji nasilnog ekstremizma. Prije svega, značajno je da moramo biti spremni kako bismo bili spremni na nove prijetnje koje nas okružuju. S jedne strane, tehnološki napredak povećale su utjecaj digitalnih instrumenata u samih službi za izvršavanje zakonodavstva kako bi prevenirali e, same kriminalne radnje. S druge strane, pak strane korištenje interneta, prije svega e, društvenih medija, koriste se za terorističke i nezakonite aktivnosti i ovaj udio je povećan. Internetski sadržaj, terorističkih sadržaj doista je igrao ključnu ulogu u svim terorističkim napadima s kojima Europa bila suočena. Upravo iz tog razloga finsko predsjedništvo jest predano da se promoviraju, te isto tako e, zakonodavni prijedlog e, o internetskom terorističkom sadržaju koji priložu komisije, a koji treba uspostaviti suradnju sa pružateljem usluga interneta. Širenje terorističkog sadržaja putem interneta. Za to nam je potrebno upravo jasna zakonodavna i isto tako i naša svijest i također i aktivnosti koje i odgovornosti preuzimaju svatko od nas. Kada je riječ o prevenciji nasilnog ekstremizma i terorizma treba znati da se teroristi i kriminalci koriste svim sredstvima prijevoza kako bismo upravo istražili terorističke potencijalne napade i teška kaznena djela. Moramo isto tako e, vidjeti može li se putem popisa imena putnika e, koristiti ne samo u području e, letova. Finsko predstavništvo, predsjedništvo smatra da je prikupljanje podataka, popisa imena putnika za prekogranično e, putovanje brodom, te isto tako prekogranično putovanje željeznicom jest od vitalne potrebe. Kao što sam kazala, same društveni mediji, platforme društvenih medija ojačalo svoje aktivnosti u 21. stoljeću. Korištenje dezinformacija, te isto tako utjecaja na informacije imaju doista jedan značajan utjecaj, ali i vrlo kompleksnu ulogu kad je reč E, o ovim obrazcima prijetnji. Dezinformacijske tehnike u današnje vrijeme koje ste i video manipulaciju, falsificiranje javnih dokumenata, na patatrolovima, na društvene mreže, kao isto tako krađa informacija. Ključne srž ove dezinformacije, krivih informacije i širenje istih pokazuje da dakle, koja kritični izazov pred E, službama za izvršavanje zakonodavstva. Pored toga, koordinirana akcija Europske unije potrebna je kada je riječ e, o pitanju kibernetičke sigurnosti kritične infrastrukture. Finsko predsjedništvo želi naglasiti ulogu Europola i drugih e, agencija Europske unije, a kad je riječ o identificiranju, preveniranju i isto tako suočavanju sa prijetnjama koje se tiču dezinformacijskih kampanja i utjecaja na informaciju. Fenomen govora mržnje prošao je svoj put iz e, zakučaka i na internet i zapravo je postao mainstreamom u javnoj raspravi. Kad je riječ o pojačanju utjecaja na informacije te fenomen e, napada javnih službenika, postao je to jedan utjecaj koji se ne može previdjeti. Želi se na taj način e, omalovažiti e, rad e, javnog, javnih tijela, te isto tako na taj način izazvati socijalnu bipolarizaciju. Podrivanje javnog povjerenja, te isto tako izvršavanje zakonodavstva može imati izuzetno značajan negativan utjecaj na ključnu infrastrukturu i demokraciju te vladavinu prava. Ovo ne možemo tolerirati. Društvo u kojem se poštuje Autoritet jest društvo u kojem e, građani ne mogu imati potpuno povjerenje. Suzbijanje govora mržnje jest zapravo čuvanje vrijednosti naših društava. Osim toga, Usprkos različitim pogledama, politički akteri trebali bi biti u mogućnosti izgraditi upravo socijalnu koheziju. Moramo se usredotočiti na otvorenu i transparentnu komunikacijsku razinu kada je riječ o razgovorima jednih i drugih, kako bismo izbjegli fragmentaciju i otuživanje iz naših društava. Uvijek smo zajedno jači. Sloboda govora bila je i bit će uvijek najdublja srž demokratskih načela. Sloboda izražavanja mora naravno biti popraćena i sa odgovornošću. Zapravo postavljamo pitanja pod e, ključne institucije društava zaista čini veliku štetu upravo činjenje, e, takvo činjenje zapravo ono onemogućuje ponovnu izgradnju, a na taj način se i razdire samo društvo. Kako bismo bili u korak sa izazovima i tehnološkim razvojem moramo biti u mogućnosti identificirati nove prijetnje. Istovremeno, jako je značajno da se identificiraju mogućnosti i e, koje daju upravo te nove tehnologije. Finsko predsjedništvo želi naglasiti e, razvoj kibersigurnosti kao dio e, značajne uloge u EU uniji, a kada je riječ o sigurnosti. Kiberkriminal i kiberprijetnje trebaju svoje resurse, izgradnju kapacitete i isto tako dalekosežne e, rješenja kad je riječ e, o e, tijelima za izvršavanje zakonodavstva. A isto tako, što je to brže moguće, treba omogućiti pristup i elektroničke evidencije. Kako se mijenja i brzina, suverenost država mora ostati e, na snazi, a isto tako i očuvanje temeljnih prava, a svakako e, zaštita podataka mora se uzeti u obzir u tom kontekstu. Kada pogledamo odlučnost umjetne inteligencije, automatizacija, zaista su u srži razvoja e, unutarnjeg tržišta Europske unije javna tijela i njihova uloga se mijenja brzo, a unutarnja sigurnost treba upravo držati korak sa ovim novim razvojem, te upravo u posjedu novih e, naprednih tehnologija i instrumenata koji će im to omogućiti. Moramo biti sigurni da isto tako tijela za izvršavanje zakonodavstvo mogu operirati i u okruženju 5G mreže. Moramo imati na umu što će to sve 5G imati e, kao e, utjecaj na našu unutarnju sigurnost. Recimo, predsjedništvo želi isto tako prespitati postojeće zakonodavstvo i resurse, a kada je riječ o pojmu umjetne inteligencije, automatizacije i 5G. Unutarnja sigurnost naše e, Europske unije uz poštivanje ljudskih prava jedan od ključnih prioriteta finskog predsjedništva. Europska unija bila i mora to ostati, a to je unija zajedničkih vrijednosti. Po tome smo ambiciozni. Želimo izgraditi raznolikost, ali ono što je najvažnije, ne želimo ostaviti nikoga e, iza nas. Kad je riječ e, o migracijama i zapravo razvojem zajedničkog sustava, moramo poduzeti korake kako u internoj i eksternoj dimenziji samih e, migracija. Jako je važno da podupremo suradnju između e, trećih zemalja, promovirajući mjere koje će se primjenjivati izvan granica Europske unije. Finsko predsjedništvo će se usredotočiti na preventivne mjere kada je riječ e, o tranzitu i zemalja regije koje su regije porijetla i tranzitna migracija. Prije svega Finska želi e, ojačati partnerstvo sa Afrikom. Međunarodna uloga Europske unije omogućuje da se pozabavi različitim aspektima migracije e, nego li svaka država osob. Moramo smanjiti stope nezakonite migracije suzbijajući krijumčarni ljudi. Prije svega, Europska unija treba humanije granice uz zadržavanje prava na azil i poboljšanje situacije postojećih izbjeglica. Kao što sam ranije istaknula, klimatska kriza jest e, doista značajan, značajna prijetnja interne sigurnosti Europske unije. Ovo se prije svega vidi u sadašnjim izazovima e, dakle, migracije, a isto tako i šire posljedice se mogu očekivati u budućnosti. Zbog toga bih željela iskoristiti priliku da još jednom naznačim značajnost naše borbe protiv klimatskih promjena. Upravo u tom pogledu e, sam naš uspjeh e, imat će izravan utjecaj i na prisilnu migraciju na globalnoj razini. Stoga je imperativ da Evropska unija daista poduzme korake kako bi iskorijenila e, kritične razloge nekontrolne migracije, uključujući i rast stanovništva i nezaposlenost mladih. Treba nam jedna doista odgovorna, e, odgovorni pristup e, koji iziskuju ovi globalni izazovi u zajedničkom interesu da se održe partnerstva sa zemljama, e, bilo podrijeta, bilo tranzita, kako bismo smanjili pritisak i kako bismo promovirali sigurnu i zakonitu migraciju. Osim toga, kao dio sveobuhvatnog pristupa i isto tako osiguranje šengenskog područja potrebno je da zaista promatramo migracijske e, rute, a isto tako zadržimo pregled nad situacijom Migracijska politika i politika azila koja će funkcionirati značajna je za budućnost Europe e, kako za kredibilnost, ali tako i za prihvatljivost svih aktivnosti Europske unije. Finsko predsjedništvo želi promovirati zakonite načine migracije kao što je to preseljenje, što znači isto tako prihvaćanje kvote izbjeglica. S obzirom da postoje već zakoniti način migracije na razini država članica i Europske unije, ova pristupačnost mora se i dalje naglašavati. Zajednički europski sustav azila e, mora se formirati ako želimo sustav e, koji će biti u funkciji i e, tijekom redovnih, ali i velikih migracijskih pritisaka. Stoga mm, mislimo da se to može učiniti kroz konstruktivnu i praktičnu diskusiju. Sve države članice moraju e, isto tako svoju odgovornost e, uočiti kada je riječ o implementaciji postojećih pravila. U zadnjih četiri godina rasprava o migracija se je e, upravo fokusirali na pravičnu raspodjelu između država članica, prije svega kada je riječ e, o osobama koje trebaju međunarodnu zaštitu. Upravo iz tog razloga Značajno je da i rasprava o reformi zajedničkog sustava azila mora se nastaviti, stoga je važno da kada radimo na dugoročnim reformama Također nam je treba zapravo i praktični aranžmani kad je riječ o prihvatu, a isto tako nakon operacija traganja i spašavanja prije svega e, smanjenje smrtnosti na moru i doista imperativ e, koji nije zasnovan samo na zakonskim obvezama, već e, je zasnovan na našim europskim vrijednostima prije svega na zaštiti ljudskih života i ljudskog dostojanstva. Tu ne može biti kompromisa kad je riječ upravo o ovim navedenim vrijednostima. Što se tiče temeljnih prava i isto tako i zakonska zaštita, treba uključiti um, uključiti nju u učinkovitu um, politiku povrata i prihvata. Direktiva o vraćanju može biti upravo uh, isto tako i primijenjena na državljane trećih zemalja koje nemaju pravo ostanka u državama članicama. Uh, razvoj različitih poticaja za ponovni prihvat bit će isto tako dio naše agende. Uz to finsko predsjedništvo želi isto tako se pozoviti pitanjem reintegracije povratnika kao integrativnim dijelom učinkovite politike povratka kako bismo osigurali i održivost samih povrataka. Europska unija mora biti učinkovita i koordinirana u upravljanju vanjskih granica Dovršavanje Europske granične i obalne straže i ove uredbe koje je povezane s time jest jedan prioriteta finskog predsjedništva. Implementacija same uredbe To isto će biti e, zajednički napor Europe, ali ja sam sigurna da možemo biti uspješni i to ako budemo zajednički nastupali. Kada je riječ o mandatu, Frontex e, ima bolje kapacitete, kada je riječ o e, pomaganju državama članicama i optimalizaciji integriranog upravljanja granicama u Europi. Komunikacija unutar Europske unije mora biti e, olakšana, brza i učinkovita. Nekoliko uredbi, kada je riječ o Europskom informacijskom sustavu, e, započete su kroz raspravu. Neke su osvojene, a neke su e, dakle modernizirane. Moramo imati implementacijski sustav i imati na umu interoperabilnost svih naših sustava. Predlozi uredbe koje isto tako predviđaju e, razmjenu informacije europskog sustava za informiranje o putovanjima i odobrenju putovanja ETIAS, te isto tako i uvjeti pristupa ostalim informacijskim sustavima. Finsko predsjedništvo nada se da upravo kroz to, e, kroz brzi trijalog i raspravu u trijalogu možemo doći do konkretnih rezultata. funkcioniranje u područje slobode kretanja je ključan u napretku sigurnosti i e, slobodi. Zapravo, šengensko područje može se smatrati jednom od eh, glavnih postignuća Europske unije. Finsko predsjedništvo je isto tako spremno nastaviti pregrove dakle, izmjena samog zakonika o šengenskim granicama, a kad je riječ o e, kontrolama na unutarnjim granicama. Uz postojeći predlog komisije želimo isto tako vidjeti nove inicijative kako bi se očuvao sloboda i aktivnosti unutar država članica. Finska je spremna e, traženju novih rješenja, a kad je riječ o ukidanju internih graničnih e, provjera. Kada pogledamo u budućnost, finsko predsjedništvo jest predano da se primjeni europski integrirani sustav e, granica. Europska institucija poput Frontexa imaju doista važnu ulogu u tome, a upravo države članice trebaju preuzeti primarnu odgovornost za e, kontrolu vanjskih granica. Moramo imati učinkoviti i transparentne instrumentari kako bismo osigurali da šengenske obaveze budu u cijelosti ispunjene, prije svega kada je riječ o vanjskim e, granicama. Finsko predsjedništvo podupire razvoj isto tako i sustava osiguranja kvalitete. Kada je riječ o promoviranju EU sredstva za migracije, upravljanje granicama i interne sigurnosti, ovo je jedan od ključnih ciljeva finskog predsjedništva sredstva i osiguranje sredstava mogu ići i prema internim i eksternim potrebama kada je riječ o upravljanju granica i upravljanju migracijama, te isto tako kada je riječ o preveniranju nezakonitih migracija. Korištenje europskih sredstava mora ostati fleksibilno, mora se prilagoditi stalnim mjenama i isto tako u operativno okruženje koje doživljavaju stalne izmjene. Suzbijanje prekogranične kriminalnih aktivnosti, terorizma, radikalizacija mora biti i zajednički cilj od koji će isto tako se moći potrebiti ova sredstva. Žrtve kriminala moraju isto tako dobiti svodu za zadovoljštinu. Važno je da temeljna ljudska prava moraju se ispoštivati na svim e, dakle, razinama kada će ovim financijskim incidentima. U kraju mi moramo sagledati stvari daleko dalje, a kada je riječ o kompleksnim prijetnjama i izazovima i unutarnje sigurnosti naše Europske unije. Manje promjene i kratkoročni plovine naprosto nisu dovoljne. Moramo biti mudri i moramo donijeti dalekosežne odluke na temelju saznanja, razmatranja i istraživanja. Moramo to učiniti upravo na europski način. Ako ćemo ostati zajedno, kohezivno, ako ćemo ostati snažni unutar nas samih, nitko nas neće moći odvojiti, nitko izvana. Hvala vam lijepa. Thank you, Minister Ohisalo. And now... Hvala ministrice. A sada otvaram razmjenu gledišta. Svaki zastupnik ima najviše po dvije minute riječi. Na kraju će ministrica odgovoriti na postavljena pitanja. Gospodina Peli iz Poljske, izvolite, imate riječ. Evo, tu sam. E, govorit ću engleski. Hvala ministrice na vašem govoru. Osobito vam zahvaljujem na dijelu koji se tiče kiber prijetnji. Jer to je jako važna stvar i imam dojam da tako naša civilizacija funkcionira. Najprije izmislimo ono što može biti od koristi, a onda zli ljudi to zloporabe, a onda trebamo vidjeti kako preventivno djelovati. Dakle, sada smo došli do te etape. Tako da mi se čini da je jako važno imati to na umu. George Orwell je nekada pisao o ministarstvu istine. Možda ne treba ministarstvo istine za cenzuriranje interneta, ali trebamo vidjeti kako ograničiti zle stvari, krive informacije, lažne informacije, jer često je to napravljeno pod utjecajem trećih zemalja kojima nije stalo do europskih integracija niti do naše demokracije. Tako da mislim da je postupak borbe protiv tih eh, online prijetnji mora biti promišljen, oprezan, miran. Dakle, moramo paziti da ne uspostavimo ministarstvo istine po recepturi Đorđa Orvela. Hvala. Gospodin Ketiros iz Cipra. Dobro jutro. Ministrice, u vašem današnjem govoru rekli ste kako jedan od prioriteta finskog predsjedanja Vijećem Europske unije, taj da se postarate ojačati unutarnju sigurnost i zaštititi Europsku uniju od konstantnih terorističkih prijetnji napada i rekli da je, zato predsjedništvo promoviralo raspravu o tome kako postupati s unutarnjoj unutarnjom sigurnosti u Europskoj uniji. Mi smo htjeli dobiti neku par dodatnih informacija o tome što se događa glede prijedloga proširenja nadležnosti EPPO, dakle Ureda Europskog, Ureda Europskog javnog tužitelja glede prekograničnog terorizma. Također ste spominjali slobodu govora. Znate dobro da govor mržnje često se stavlja na popis slobode govora. Naravno, sloboda govora nije bezgranična i moramo se boriti protiv politika koje promoviraju mržnju, rasizam i diskriminaciju. Hvala. Thank you. And then Mr. Hvala vama, gospodin Lehos iz eh, Europskog parlamenta. Izvolite imate riječ. Hvala. Hvala i vama, ministrice, na održanom govoru. Po mom mišljenju, to bi odličan govor. Jasno je da je internet novo područje kriminalnog djelovanja i predstavlja brojne izazove. Tu je doista visoka razina nekažnjivosti kada govorimo o kiberkriminalu. Ovdje ne govorimo samo o terorističkim E, terorističkom djelovanju. Dakle, želim vam zahvaliti ministrice na tome što ste stavili naglasak na značaj preventivnog djelovanja glede terorističkog sadržaja na internetu. Znamo da takve aktivnosti destabiliziraju društva, cjelokupna društva i nanose štetu građanstvu, no isto tako imaju i psihološki i društveni utjecaj na društva. Dovoljno da se osvrnemo na širenje mržnje. Dakle, u svakom slučaju, jako je važno preventivno djelovanje. Ministrice, da li biste mogli dati svoju analizu sljedećih točaka? Siguran sam da ste upućeni u brigu koju ima Europski parlament glede mogućih e, prijetnji i rezova e, proračuna europskih agencija koje se bave e, ovim sektorom. Dakle, što mislite o tome i što vaše predsjedanje namjerava poduzeti glede održavanja proračunskih sredstava tih europskih agencija? A drugo, pitam se kako preventivno namjeravate djelovati glede e, kiber e, kriminaliteta, kako surađujete s tehnološkim e, poduzećima i koje mjere namjeravate poduzeti kako biste dalje razvili tu suradnju. Hvala. Hvala, gospodine Mecu iz Belgije, izvolite. Imate riječ. Hvala su predsjedateljice, hvala vam ministrice na vašem jako jasnom govoru. Jedna od stvari koju ste naglasili jeste PNR, dakle popis imena putnika. Kao što svi znamo, već pet godina čekamo Europsku direktivu koja se pobrinula za popis imena putnika u zrakoplovnom prijevozu. Sada u Belgiji imamo jedan zakon e, koji je, koji se, koji je širi, dakle ne samo e, ne se tiče samo zrakoplovnih put, e, zračnog putovanja, već e, i vlakova, cestovnog prijevoza, autobusa i tako dalje. No evo, imam pitanje za vas. E, da li tako nešto treba proširiti na europsku razinu? Da li trebamo napraviti novu europsku direktivu ili je to nešto što je u nacionalnoj nadležnosti i odgovornosti? Hvala. And then from Finland. Gospođa Heinaloma iz finskih izvolite imate riječ. Hvala predsjedateljice. Hvala vam ministrice Ohisalo na jako jasnoj prezentaciji zajedničkih izazova pred kojima je Europska unija. Imam pitanje za ministricu koje se tiče prava na privatnost. Kao što svi jako dobro znamo, pravo na privatnost e, nema nacionalnih granica i Europska unija bila je u prvom redu borbe za zaštitu prava svojih građana. Tako da bih htjela pitati doista konkretno pitanje Kako vi predspirate ulogu Europske unije u razvoju prava na privatnost e, i izvan Europske unije? Ovdje konkretno mislim na Sjedinje američke države. Hvala. Gospodja Kanko iz Europskog parlamenta. Imate riječ. Hvala. Moje pitanje Evo, dijelom je pitanja, dijelom je e, nešto o čemu mislim da treba razmisliti. Jer, evo, primijetio sam da je jako teško u Europi imati, eh, voditi raspravu o važnim stvarima. O, tamo otkud ja dolazim e, možete izgubiti život zbog svojih stavova, a to je nešto vodi do diktature, a ne do demokracije i prosvjetljenja. No kada sam započeo svoj život u Europi i kada sam se počeo baviti politikom, primijetila sam da je jako često teško voditi konstruktivne rasprave i s vremenom uviđate da je puno ljudi izgubilo život na europskom tlu zbog svojih stavova. Zato što su iznosili različite stavove, što su napisali nešto u novinama. osjetimo se Charlie Hebdo, i veliki broj, broj ljudi koji se kriju kao bivša zastupnica Ajan Sin Ali, koja se krije već godinama da bi spavla, spasla svoj, svoj život. E, imamo isto ljude koji, ženu koja je, koja je radila za Charlie Hebdo, koja svakodnevno krije, koja pardon, koja je pod zaštom zato što je imala iznosila svoje stavove. Dakle, evo sada kad slušam e, zaštu slobode govora, drago mi je da se o tome govori, ali bilo bi Mislim, želio bih ukazati isto tako da je skoro pa nemoguće voditi raspravu o stvarima koje su važne a to je nešto što bi se moglo očekivati od Europe ipak. Dakle, kako vi percipirate to i kako, kako mislite napraviti Europu u kojoj će ljudi moći uh, razgovarati, razmišljati o onome, razmišljati, razgovarati o onome što je važno u svakodnevnom životu, a ne samo pisati to o novinama. Hvala gospodin Milčiku iz Europskog parlamenta, imate riječ. Hvala vam ministrice na doista sveobuhvatnom. Evo tu sam, tu sam. Hvala vam na sveobuhvatnoj ocjeni koju ste nam e, iznijeli. Evo, imam dvije, dva pitanja. Jedno se tiče Schengen područja. Doista mi je drago što ste spomenuli, dakle, izazove s kojima smo suočeni, a to je funkcionalno Schengen područje. Kao što znamo, tu se ne radi samo izazovu vizavi vanjskih šengenskih granica, već i vizavi očuvanja nadzora na unutarnjim granicama. Doista sam bio iznenađen vašom izjavom da finsko predsjedništvo namjerava iznijeti čitav niz prijedloga e, s tim u vezi. Dakle, htio bih čuti nešto konkretnije o tome. Kako možemo brzo, učinkovito se postarati da te unutarnje granice u šengenskom području prestanu jer su protuzakonite. A drugo, evo želim pohvaliti kolege koji su o tome govorili i postaviti pitanje o tome kako najbolje se boriti i najučinkovitije se boriti protiv dezinformacija na internetu. Spominjali ste učinkovitu borbu protiv online terorizma, odnosno terorističkog sadržaja, ali mislim da je dezinformacija još e, veći izazov jer e, to ne, ne vidimo u svakom trenutku. Ali to je nešto protiv čega se države članice ne uspijevaju baš najbolje nositi. Dakle, kako kolektivno djelovanje možemo organizirati i pokrenuti kako bismo bolje komunicirali, djelovali, E, sa, glede tog sadržaja sa velikim pružateljima internetskih usluga i e, kako bismo pravovremeno se borili protiv takvog sadržaja. Hvala. Hvala. Sada zadnji govornik u ovom dijelu, gospodin Kolir iz Slovenije. Hvala vama ministrice i zahvaljujem oboma su predsjedateljima. Doista se slažem s onim što je iznijela finska ministrica, tu su bile brojne teme koje spomenute. No evo, osobno bih e, se osvrnuo na jedan detalj. Kako reći? želio bih e, se baviti pohlepom. Jer pohlepa u kombinaciji sa internetskom sigurnošću i našom djecom. Kao što znamo, danas se svako može prikopčati, priključiti na internet preko svog smartfona, dovoljno da samo da se klikne, da kažete, da kliknete da ste, da imate više od 18 godina i vlasnici tih eh, multinacionalnih poduzeća to ne provjeravaju i tako da djeca od 10, 11, 12 godina koja su jako naivna i mogu, mogu mogu se izložiti svakojakim opasnostima i velike su opasnosti koje su tu na internetu. Hvala. Ministrice, evo možete odgovoriti na pitanja. Hvala vam na svim pitanjima. Neka od pitanja bila su upućena ministrici socijalne pravde, gospođe Eriksson i mi smo su predsjedatelji tih sastanaka na vijeću. Dakle, hvala vam na pitanjima koja su postavljena u Schengenu. Dakle, tijekom finskog predsjedanja nastojimo doći do nekih rješenja kako se obratiti policiji, primiti na znanje probleme, biti svjesni toga svega. Što se tiče vanjskih granica, naravno imamo zajednički europski sustav koji sve to svim tim upravlja. Trebamo znati također da su tu i drugi elementi koji time upravljaju, pitanjem, na primjer, povratka. I tu moramo imati bolju suradnju sa drugim zemljama. Moramo se postarati da sve te akcije budu jasno organizirane i provedene. Finska ima svoje prijedloge. Dakle, glede pitanja kako zajamčiti slobodu kretanja, a istovremeno i zajamčiti i bolju sigurnost. Kiberkriminalitet, posljedno više pitanja o tome. Jasno je da moramo imati resurse i kapacitete i rješenja koja će biti djelotvorna u budućnosti. Moramo e, omogućiti policijskim e, snagama da se bore protiv toga. Moramo imati e-dokaze koji će biti skladišteni na adekvatan način i e, iskorišteni u potrebnom trenutku. Moramo imati bolju suradnju između država i službi, moramo ubrzati postupak djelovanja, ali sve ovisi o državama članicama koje su u biti odgovorne i nadležne za ta pitanja. E sad, online utjecaj tiče se svih aspekata. Dakle, isto tako sloboda govora i govor mržnje. Čujte, tijekom našeg predsjedanja bavit ćemo se maksimalnom slobodom Eh, izražavanja slobodnog govora u okviru vladavine prava, a jedna stvar je od ključnog značaja. Dakle, kada govorimo o slobodi izražavanja, tu je i pitanje odgovornosti. To je nešto što vrijedi u cijeloj Europi. Sad, što je to što mi možemo poduzeti u Europi? Na vijeću imamo zajedničke rasprave, na primjer s pružateljima internetskih eh, usluga, s platformama kao što su Facebook, Twitter, Instagram, i oni moraju preuzeti određeni dio odgovornosti za ono što se na njihovim platformama događa. Moramo zaštiti vladavinu prava svim mogućim sredstvima, pa i štiteći e, slobodu izražavanja. No, naravno, treba imati na umu da postoji određena razina odgovornosti glede sadržaja koji se razmjenjuje. Pitanje je postavljeno i glede proširenja popisa imena putnika PNR-a. Općenito govoreći, trebamo se postarati da teroristi i kriminalci koji ne koriste samo jedan, eh, jedan način putovanja, već eh, sve moguće. Eh, dakle, ako želimo se, uspješno se boriti protiv njihovog djelovanja, onda moramo vidjeti, moramo biti u stanju prikupljati PNR podatke. Dakle, o tome se treba baviti na europskoj razini i mi ćemo tijekom našeg predsjedništva vidjeti kako e, bi se moglo napredovati na tom dosjeu i prikupljati te podatke i istovremeno imati na umu zaštitu e, osobnih e, prava i prava na zaštitu osobnih podataka. Vijeće će dakle iznijeti svoje mišljenje o proširenju prava na prikupljanje podataka o popisima imena putnika dakle, proširiti to mm, sa zračnog e, prometa na druge. Trebamo vidjeti kako to financijski i pravo napraviti koje su mogućnosti da se to izvede. Dakle, evo, to su odgovori na pitanja koja su mi postavljena, koje su u mojoj nadležnosti, a ministarstvo pravosuđa je zaduženo za ostala pitanja. Hvala vam.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 Yes. So, is it you? <laughs> okay, you go ahead. Yeah. Okay, so... Sada prelazimo na sljedeću razmjenu gledišta iz GPS G-a. Sada počinjemo drugim dijelom, dakle, veliko mi zadovoljstvo pozdraviti gospodina Luisa de Eusebio Ramosa, zamjenika izvršnog e, ravnatelja Europola za e, i gospodina Anas, Ansi Kangasa iz e, finske policije. Dakle, najprije dajem riječ gospodinu de Eusebio Ramosu za uh, eh, maksimalni 10 minuta. Izvolite, imate riječ. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair, dear members Zahvaljujem e, predsjedatelji, e, uvaženi članovi zajedničke parlamentarne skupine za nadzor. Evo, e, reći ću vam sada nešto o prioritetima kada je riječ o upravljanju informacijama Europola u ovoj godini. Dopustite da se predstavim. Dakle, ja sam zamjenik izvršnog direktora, zadužen sam za sposobnosti, dakle i za financije, upravljanje i slično i o tome ću vam govoriti. Kada je riječ o strategiji strategiji Europola za razdoblje nakon 2020. godine koji je objavila naša e, izvršna ravnateljica Catherine de Bol, naglašava se upravljanje informacijama. Zapravo informacije su najvrijednija E, imovina Europola i upravljanje informacijama je naš ključni posao. Dakle, to upravljanje informacijama ne podupire samo naše e, operativne aktivnosti, to je dio našega DNK, dio DNK naše agencije. Pristup u Europolu kada je riječ o upravljanju informacijama veoma je praktičan, a to je da pokušamo prave informacije dati na raspolaganje pravim ljudima u pravom trenutku. Dakle, to je praktičan pristup. Uvijek uzimamo u obzir naše službenike za E, provođenje zakona koji rade na terenu i želimo da oni imaju odgovarajuće informacije e, koje su im potrebne, a sve u svrhu e, jamčenja sigurnosti građana Europske unije. Dakle, tu je riječ o svem čime se bavimo, od sprečavanja nezakonitih migracija, borbe protiv e, teških oblika kriminaliteta i borbe protiv terorizma. E, kada je riječ o tome na koji način izgleda naše upravljanje informacijama, e, puta e, sustav sve složeniji. Što se tiče naših ključnih sustava, e, evo ovdje možete vidjeti e, kako oni izgledaju. Prije svega imamo sjenu, našu aplikaciju za sigurnu razmjenu informacija, dakle među državama članicama i s drugim e, partnerima. Trenutačno imamo 10.000 korisnika sustava Sjena. Zatim imamo Europolov informacijski sustav e, koji prikuplja podatke o teškim oblicima e, kaznenih djela, teškim oblicima kriminaliteta i daje ih na raspolaganje državama članicama. U tu svrhu osmislili smo posebno sučelje koje se zove Quest, a koje omogućava pretraživanje od strane država članica i e, ostalih partnera i trenutačno imamo 9000 korisnika tog sustava u Europi. Treći dio ovog sustava je Europolov sustav za analizu koji omogućava da se provede analiza podataka na zahtjev država članica. Ovaj e, alat e, je ograničen, dakle uporaba tog alata omogućena je samo stručnjacima unutar Europola a s druge strane imamo e, takozvanu Europolovu platformu za stručnjake e, i ovdje nema osobnih podataka povezanih e, sa počinjenjem kaznenih dijela, već su to druge vrste podataka. Postoje oko 16.000 korisnika ovog sustava diljem svijeta i taj sustav je dostupan i istraživačima, e, članovima akademske zajednice i tako dalje. Što se tiče najznačijih prioriteta u, u području razmjene informacija 2019. godine, e, to možete vidjeti na ovome slajdu. Dakle, e, razmjena informacija, dijeljenje znanja i suradnja među državama članicama. Drugi prioritet e, je da omogućimo pretraživanje, e, unakrsno uspoređivanje i upravljanje podataka. Dakle, želimo omogućiti interoperabilnost Europske unije u području pravosuđa i unutarnjih e, poslova. E, što se tiče potražnje za e, informatičkim alatima unutar Europola, vidimo da ta potražnja sve više raste u odnosu na proračun i Važno je e, imati u vidu ovu sliku s desne strane slajda. Dakle, ovdje vidite omjer te potražnje u odnosu na proračun koji nam je raspolaganju za 2019. godinu. E, potražnja iznosi 48 milijuna eura, a e, dakle proračun koji nam je u ovom trenutku na raspolaganju za informatičku tehnologiju je 23,2 e, milijuna eura. No unatoč tim proračunskim ograničenjima Europol je uspio odgovoriti na potražnju i prioritete koje su postavile države članice. Na ovom i sljedećem slajdu pokazat ću vam brojne inicijative koje smo poduzeli e, i već završili ili ćemo ih uskoro završiti. Prije svega kad je riječ o našoj aplikaciji Sjena, e, uspostavili smo nove veze sa Gruzijom i Svjetskom carinskom organizacijom a zatim kada je riječ o informacijskom sustavu Europola E, razvili smo određena poboljšanja performansi zahvaljujući e, ažuriranju i poboljšanju određenih tehničkih sastavnica tog sustava. Kada je riječ o sustavu Quest, taj alat povezujemo sa infrastrukturom e, na osnovnoj razini zaštite koja je sada na raspolaganju u šest zemalja u Finskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Latviji, Poljskoj i Rumunjskoj i također smo poboljšali algoritam za pretraživanje kada je riječ o sustavu za upravljanje identitetom i pristupom sada imamo središnji sustav, e, odnosno službu za autentifikaciju unutar naše agencije, a kada je riječ o aktivnosti, odnosno sudjelovanju naše agencije u projektu interoperabilnosti na razini Europske unije, prihvatili smo na posljednjem sastanku Upravnog odbora u svibnju 2019. godine plan e, za Europol, kojim jasno kažemo kako namjeravamo pratiti razvoj koji je relevantan za Europol, a odvija se na razini Europske unije i uključivati ga u naše organizaciono planiranje. Također e, želimo osmisliti i razviti sustav koji će imati veće sposobnosti i uključiti se na šengenski informacijski sustav 2 kada je riječ o projektu automatske razmjene podataka, naša e, namjera je nastaviti potporu infrastrukturi vezanoj uz taj projekt, a koja se razvija, a e, također želimo e, dati stručnu pomoć Europskoj komisiji vezano uz novi naraštaj projekta koji se odnosi na PRM. Također aktivno sudjelujemo u projektnim aktivnostima u sklopu projekta UMF 3+ svrha je u njega integrirati sustave Quest i Sjena. E, iako je svrha ove prezentacije da vas obavijestimo o prioritetima za 2019. godinu. Nešto ću reći o prioritetima za sljedeću godinu, budući da e, razmatramo proračun za sljedeću godinu. E, prije svega e, trebamo procijeniti prioritete vezane za razmjenu informacija država članica, a u odnosu na ciljeve interoperabilnosti Europske unije. Zatim, E, želimo pojačati svoje sposobnosti e, vezane uz sustav e, praćenja putnika po Europi. Također želimo pojačati naše analitičke e, sposobnosti, između ostalog i vezano uz e, računalna kaznena djela i želimo pojačati svoje sposobnosti u području razmjene znanja putem odgovarajućih e, platformi i na kraju želimo upoboljšati i procese automatizacije razmjene podataka. Evo to je sve s moje strane. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja, budete li ih imali. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo. Riječ sada ima gospodin Ansi Kangas iz policijske uprave Finske. Izvolite. Hvala vam lijepa i želim dobar dan svim članovima zajedničke parlamentarne skupine za nadzor. Kao što je predsjedateljica već rekla, ja sam e, glavni nadzornik, dakle nalazim se na čelu ravnateljstva policije Finske i samim time sam i član e, radne skupine vijeća DAPIX. To je jedna od mojih zadaća. U DAPIX-u jedna od stvari o kojima se redovito raspravlja je budućnost automatizacije kada je riječ o razmjeni podataka e, unutar unutar e, službi za provedbu zakonodavstva. Dakle, želimo to podići na stratešku razinu, dakle na razinu koja razmatra budućnost, e, a naravno razmatrajući one e, sustave i sposobnosti koje trenutačno imamo. I u tom kontekstu sam pozvan da vam se danas ovdje obratim, pa sam odlučio iskoristiti kao temu projekt UMF 3+. Jer e, mislim da je tu riječ o jednom prirodnom kontinuitetu koji će dovesti do buduće automatizacije, odnosno do dodatnog proširenja automatizacije na način na koji ću, nadam se, pojasniti u ovoj svojoj prezentaciji. U ovome trenutku situacija sa podacima država članicama koje su pohranjene u Europolu je sljedeća. Dakle, postoji uredba o Europolu gdje je jasno navedeno koji su to podaci koji se predaju Europolu koji omogućavaju unakrsno uspoređivanje i utvrđivanje određenih veza. To je da kako najvažnija svrha e, podataka koji su izravno dostupni državama članicama. Povrh toga imamo izravan pristup i nekim drugim podacima e, koje su strateške i tematske prirode. Kad je riječ o izravnom pristupu, kao što sam rekao, prema uredbi o Europolu, Dakle, prema uredbi o Europolu predviđeno je da Europol ima svoj informacijski sustav, dakle podaci koje Europol ima, kojima raspolaže, njima se može upravljati na jedinstveni način. Međutim, tehnički e, taj sustav i dalje ima različite dijelove. Najznačajniji dio za države članice je e, takozvani EIS. dakle u njega se unose podaci koji onda omogućavaju unakrsno uspoređivanje. Već imamo izravan pristup tom dijelu mm, informacijskog sustava Europola kroz odgovarajuće sučelje. To je osobito važno recimo za Fince zato što smo mi zemlja koja najviše koristi te podatke. 69 svih upita poslanih u sustav ACE 2018. godine došlo je upravo iz Finske. E, naravno, time se ponosimo, to po mom mišljenju pokazuje kako imamo e, dobre procese e, na temelju kojih radimo. Cilj projekta UMF 3 Plus je automatizacija pristupa i izravno slanje upita u sustav Europola iz nacionalnih sustava. Kad je riječ o funkcionalnosti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 E, nju je već spomenuo e, kolega prije mene, dakle to je sustav Quest, e, pilot projekt provedbe tog sustava tek će se provesti temeljem projekta koji financira Europska komisija. Finska nije zadužena za taj projekt, ali će sudjelovati u pilot provedbi toga projekta. Zamisao je ovdje da krajnji korisnici imaju pristup različitim izvorima informacija sa jednog računala i na temelju jednog odaslanog upita. Dakle, kad je riječ o podacima u sustavu SIS, dakle u šengenskom informacijskom sustavu, podacima koje ima Europol, podacima koje je država članica unijela u e, Europolov sustav, a možda sustav bude povezan i sa Interpolom. Svrha je da taj sustav Quest bude dio e, krajobraza interoperabilnosti u Europskoj uniji koji će omogućiti državama članicama da pretražuju podatke koje ima Europol izravno već sam e, rekao da se u dokumentu na temelju kojega se vodi rasprava u DAPIX-u predvidio da je glavni cilj jednostavnost rada za krajnjeg korisnika. Dakle, želimo zapravo da korisnik dobije pristup svim podacima e, na koje zakonski ima pravo i to na temelju jednog e, jedinog zahtjeva za pretragu. Dakle, tehnološki je to moguće izvesti, ali politički, odnosno pravno, još uvijek nije. U prvoj fazi funkcionalnost sustava Quest podupirat će samo pretrage u e, dijelu sustava koji se naziva ACE i vjerojatno će imati e, dodatnu operativnu vrijednost za one države članice koje još uvijek ne koriste dovoljno te podatke koji su pohranjeni u Europolu. Evo već sam rekao da mi iz Finske i ovako koristimo podatke iz EIS-a na temelju našeg nacionalnog e, sučelja. A sljedeći važan korak je da uredba o Europolu također predviđa da će države članice imati pristup um, sustavu analize Europola koji će im omogućiti uh, pristup na temelju toga je li neki podatak pronađen ili nije pronađen, dakle moći će dobiti takvu informaciju. Taj dio tiče se podataka koji se odnose na operativnu analizu i već sam rekao to neće biti izravni pristup informacijama, već takozvani hit no hit e, pristup i onda će naravno biti potrebno e, sudjelovanje ljudi e, da bi se došlo do samog podatka. Ono što smo predvidjeli i ono čemu se nadamo jest da kad konačno ova mogućnost postane operativna, da će to uvelike povećati mogućnost da se u državama članicama koriste podaci koji su pohranjeni u Europolu jer eh, podaci koji se nalaze u cjelokupnom sustavu EAS mnogo su brojniji nego podaci u sustavu EIS koji se trenutačno koristi. Otprilike deset puta eh, su brojniji ti podaci. Eh, dakle, mi imamo sad već eh, mogućnost pristupa tim podacima ali nemamo ovu funkcionalnost koju zapravo predviđa i sama uredba o Europolu. Prema informacijama kojima raspolažemo, koje se dakako mijenjaju, ovisno o proračunskim ograničenjima, osobnim resursima i tako dalje, ali dakle na temelju trenutačno dostupnih informacija, takav pristup hit no hit trebao bi biti omogućen do 2020. godine, barem u onim državama u kojima će se provoditi pilot projekt, no kažem to je za sada još uvijek samo procjena. I na kraju ovog izlaganja želim reći da bismo na ovaj način željeli ubrzati pristup e, informacijama kojima raspolaže Europol od strane država članica i trebali bismo deseterostruko uvećati količinu e, informacija o osobama koje su e, na raspolaganju za nacionalne analize. Evo, time sam došao do kraja svog izlaganja. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam obojci, gospodine Deuzebio, gospodine Kangas, na vašim izlaganjima. Imamo još nešto vremena prije stanke za kavu koja je na, koja je na rasporedu u 10.30, oprostite. Dakle, imamo vremena za vaša pitanja i nekoliko odgovora. Evo, izvolite, e, možete postaviti pitanje, upisati ga E, i u obrazac koji e, kruži po dvorani za svaki zasebni dio ovih današnjih prezentacija. A naravno možete se i sada javiti za riječ, imate dvije minute za svoj komentar, odnosno pitanje, a onda ćemo omogućiti i e, gospodinu Deuzebiju, gospodinu Kangasu da odgovore na pitanja. Krenut ćemo sada eh, od kolegice iz eh, Italije. Izvolite. Ne? Hvala vam lijepa, govorit ću engleskim jezikom. Poštovani kolege, živimo u veoma izazovna vremena. Kao članica talijanskog parlamenta želim reći da jedan od problema kojima se suočavamo je kontrola migracijskih tokova. Znate da Italija pruža pomoć eh, u tom smislu već dugo vremena. Granice Italije ujedno su i vanjske granice Europske unije. Znam da je u lipnju Frontex e, potpisao novi akcijski plan za sigurnost koji predviđa učinkovitu razmjenu podataka između ovih dvaju e, tijela, između ovih dviju agencija vezano uz zaštitu europskih granica. Pa me zanima kako se taj projekt provodi Nama je ova tema iznimno važna, e, pružit ćemo vam potporu kroz zajednička rješenja, zahvaljujući evo novoj e, klimi suradnje i međusobnog pomaganja. Hvala. Hvala i vama, gospodin Midijatus sa Cipra, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju na prethodnom sastanku u Bukureštu spomenuta je činjenica da ćemo do kraja ove godine u sklopu Europola imati obavještajnu jedinicu e, za putovanja koja će prikupljati strateške informacije vezane uz putovanja, osobito one informacije koje su povezane sa PNR-om. Pa me zanima kakva je trenutačna situacija, je li taj centar uspostavljen, u kojoj je fazi njegova provedba. Gospodin Kofan iz Europskog parlamenta, izvolite. Hvala vam lijepa. Zamolio bih gospodina Kangasa da razjasni broj koji je spomenuo u izlaganju. Rekao je da Finska eh, najčešće pretražuje baze podataka Europola spomenuo je 69% svih pretraga da dolazi iz Finske, pa ga želim samo zamoliti da nam potvrdi taj broj. Hvala. Gospodin Madison također iz Europskog parlamenta. Izvolite. Da, hvala. Ovo je iznimno važna tema. Jako nam je drago što smo se ovdje zajednički okupili, zastupnici iz Europskog parlamenta, iz nacionalnih parlamenta. Mnogo toga čujemo o suradnji unutar Europola. Neke države jako dobro surađuju, razmjenjuju informacije, rabe funkciju Europola Pola koja omogućava sigurnost naših zemalja, ali neke zemlje ne sudjeluju mnogo u radu Europola i kad kad postoje problemi kada treba dobiti informacije od policijskih službenika iz drugih zemalja vezano uz e, neki problem sigurnosni e, ili teroristički ili slično. E, kad vi u Finskoj trebate razmjenjivati podatke sa susjednim zemljama, sa Švedskom, Estonijom i tako dalje, ako se od vas traže neke informacije, reagirate li brzo? Imate li kakvih problema? Imate li problema sa nekim zemljama e, zbog određenih razloga. Možete li doći do informacija koje su vam potrebne? Koliko sam shvatio, vi ste najaktivniji u tom smislu unutar Europske unije. Hvala. Više se nitko ne javlja za riječ. Nema više nitko, niti iz izaslanstva nacionalnih parlamenta, niti iz Europskog parlamenta. Tko se prijavio u naš obrazac, onda ću sada dati priliku našim gostima da odgovore na pitanja. Gospodine Deuzebio, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala vam i na postavljenim pitanjima. Uz vaše dopuštenje ja ću e, preuzeti prvo i drugo pitanje, a kolega Kangas predstavlja pitanje što se tiče suradnje Europola i Frontexa. Ova suradnja jest e, zaista mm, pospunjena sa mm, aranžmanom e, koji je potpisan između obje aranžmanom e, koji je potpisan između dvije agencije. Mandat e, jest e, je suzbijanje krijumčarenja e, migranata, dakle sve one provjere koje se rade na licu mjesta i naše sudjelovanje jest pod mandatom lokalnih vlasti, ovisno o državama, bilo da je to Italija ili Grčka. Lokalne vlasti koje zatraže asistenciju Europola. Europol ne nastupa na vlastitu inicijativu, već e, su to e, časnici na licu mjesta pod e, nadležnošću talijanskih ligačkih vlasti. Što se tiče drugog pak pitanja, projekt ETS sustav i sudjelovanje agencije jest zapravo unakrsna provjera a u budućnosti kada će sustav to omogućavati da se provjere informacije iz eh, centralne jedinice koje se nalaze u Frontex i Evolisi uz mandat eh, prema eh, uredbi, dakle sve informacije koje se nalaze u bazama podataka Europola idu prema jedinicama ETS-a to jeste značajno sudjelovanje u samom praćenju svih ovih podataka, a koje će imati i sam Frontex i EULISA. Dakle, u ovom trenutku proučavamo koji je utjecaj novog sustava i za samu agenciju moram istaknuti da će to biti doista značajno kad je o informatičkim kapacitetima Europola upravo zbog velikog broja upita koje ćemo dobiti središnje jedinice ETS, a isto tako Moramo imati na umu da je to usluga 24.7, što znači od 0 do 24, 365 dana u godini, prikupljanje informacije i to će doista biti izazov za agenciju, stoga intenzivno radimo kako bismo upravo imali i rezultate koje su očekivane te isto tako ovu uslugu možemo ponuditi središnjoj jedinici unutar Europola. Vjerujem da sam time odgovorio na vaša pitanja. Iako dopustite. Izvolite, gospodine Kangas. Hvala. Hvala na vašim pitanjima. Mogu zamijetiti da je zapravo već dan odgovor na osnovno pitanje 2018. godine 69% eh, svih upita u EIS. Dakle, to je ukupan broj eh, svih država članica. To je doista velik broj, no međutim kako ne bismo sada kako bismo dobili sveobuhvatnu sliku, govorimo o upitima, ne govorim o podacima koji su uneseni. To je, dakle, svi oni koji e, daju daleko veću količinu podataka o osobama, e, jer to je u većim državama, za razliku od Finske koja je mala država, daleko veći posao. Govorimo o 2018. godini, statistici iz prošle godine čini se da je naš postotak ujedno i kroz ovu godinu smanjen, ne zato što smanjujemo upite, već zato što ostale države intenzivnije sudjeluju u upućivanju upita, što znači da je trend pozitivan. Ovo drugo pitanje kad je riječ o suradnji, Moramo podijeliti ovo pitanje na dva segmenta. S jedne strane, e, moramo zaključiti da jeste činjenica da postoje razlike između e, korištenje e, usluga Europola. S jedne strane, neki to čine učinkovitije nego neki drugi. A s druge strane imamo i bilateralnu suradnju između država članica Stoga pitanje koje je postavljeno imamo li ili nemamo bilo kakvih poteškoća kad je reč o suradnji sa našim europskim partnerima, odgovor na to pitanje e, može biti da to nemamo. Doista ne bih e, kazao da imamo bilo kakvih poteškoća. Imamo doista e, jednu lijepu suradnju, a i naravno da na temelju svih onih informacija koje su potrebne, ako to ne dobijemo, onda e, zaista je u tu neka ljudska greška, e, a ne sistemska greška koja bi bila uzrokom toga. Stoga treba razlikovati ove dvije razine i ne bih se ni na koji način mogao negativno izraziti o suradnji između naših e, europskih partnera. Evo, pred e, samostanku za kao smo, ali još e, je postavljen zahtjev za postavljen pitanje Evina Hindloma iz finskog izaslanstva. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Želio sam postaviti pitanje stručnjacima kada je riječ e, o međunarodnom razvoju, ukoliko možete odgovoriti na moje pitanje. Naime, zanima me koje su tehnologije u upravljanju informacijama e, kad je riječ o međunarodnoj sceni ili kad je riječ o drugim kontinentima van Europske unije. Jer doista ta činjenica da Europska unija zaostaje ili je pak predvodnica u upravljanju informacijama u tom pogledu? Izvolite, gospodine Kangas. Na prvome mjestu želio bih istaknuti da iz naše nacionalne i europske perspektive mogu kazati da smo predvodnici e, doista je teško meni uvidjeti kako se događaju ove interni aranžmani e, unutar SAD-a ili između zemalja Južne Amerike ili afričkih zemalja, azijskih zemalja. No, možemo kazati da je doista naš osjećaj da smo predvodnici u ovom segmentu. Kad je reč o europskoj suradnji i kad je reč e, sa drugim dijelovima svijeta, e, zajedničke razmjene informacija u pogledu izvršavanja zakonodavstva, mislim da smo i u tom segmentu postavljeni jako dobro. Gospodine bio, evo kratko bih želio se osvrnuti na ovo doista značajno pitanje. E, tehnološki trendovi koje u današnje vrijeme na tržištu možemo pronaći zapravo e, su umjetna inteligencija. E, mi radimo sa ovim instrumentarijem kako bismo olakšali analitičke doprinose Europola. Dakle, sve te alatke upravo omogućuje da se i unutar samih analiza skrati vrijeme odgovora u slučaju pronađenog podatka, a isto tako kako bismo što brže odgovorili na upite koje se postavljaju iz eh, država članice. To je jedan od eh, alata za pojednostavljanje posla. Kad eh, kad je riječ o sustavu, dakle, sam podatak se može ekstrahirati ukoliko postoji ime ili telefonski broj kako bismo olakšali posao policijskih službenika koji rade u Europolu što se tiče e, big data, velikih podataka. E, radimo sa suvremenim alatima kako bismo isto tako e, ovu ogromnu količinu podataka koje dobivamo iz različitih izbora mogli savladati. Čitav niz informacija je to doista ogroman, sve više i video uradaka i podataka koji se koriste kao video uraci, koji isto tako E, recimo u slučaju e, zlostavljanja djece. To su neki od e, kaznenih dijela koje upravo analiziramo kroz ove alate. Oblak i ne koristimo zbog eventualne sigurnosti Imamo sustave informacije kojima upravljamo u Europolu i koji se mogao isto tako smatrati povjerljivim informacijama i zbog toga ne koristimo tehnologiju u oblaku. Vjerujem da sam time objasnio e, i odgovorio na vaše pitanje. Želim zahvaliti gospodinu Eusebiju, zamjeniku izvršnog direktora i gospodina Kangasa, glavnog načelnika u nacionalnim policijskim snagama Finske. Hvala na odgovorima koje ste nam dali. To je očigledno da je upravljanje informacijama sve više i više dobiva na značaju kad je riječ o porastu same količine informacije koje nam stoje na raspolaganju, stoga je izuzetno važno da svi e, učinimo da informacije budu kompatibilne i da budu sa standardima zaštite podataka na razini Evropske unije. Hvala vam lijepa na vašim referatima. A dozvolite da najavim da odmah nakon stanke za kavu nastavljamo našu raspravu o poslovniku i amandmanima na poslovnik. Čitav niz kompromisnih e, rješenja koje su e, predloženi i koji su sastavljeni je mnoštvo energije i vremena uloženo kako bismo postigli ove kompromisne amandmane, svi oni koji su voljni e, dati još neke dodatne komentare, a vezano uz poslovnik, molim vas da to stavite na papir, te isto tako ispunite sam obrazac unapred, a kako bismo nakon stanke za kavu znali tko je spreman E, doprinijeti i dati svoj dodatak e, još uz kompromise koje smo uspjeli e, postići tijekom pregovora i koje žele doprinijeti ovoj raspravi. Hvala lijepa.

Alo. Nije alo danas. Dear colleagues. Dear colleagues. Štovane kolegice i kolege, evo nastavit ćemo naš rad. We continue our... Nastavit ćemo raspravu o reviziji e, JPSG poslovnika naše zajedničke skupine za parlamentarni nadzor. Juče smo postavili sporazum oko sudjelovanja Danske. I čuli smo isto tako izaslanstva koje su prezentirali svoje prijedloge. S obzirom da, eto, poslovnik zajedničke skupine za eh, parlamentarni nadzor, odlučili smo tražiti dalje konsenzualno rješenje. Supredsjedatelji trojku bih zamolila, kao što je jučer pojašnjeno, da rasprava koja se odvijala jučer, znači i sam kraj procedure, a kada je reč o reviziji pa samog poslovnika. Supredsjedatelji će izvijestiti isto tako o rezultatima same revizije poslovnika. A, dakle, iz e, temeljem zahtjeva iz e, travnja 2017. godine. Sada otvaram raspravu. Give floor to members i dala bih e, riječ onima koji su zatražili riječ. Imate svatko po dvije minute. U ime finskih izaslanstva, gospođa Pura. Izvolite. Thank Madam um, on Hvala gospođo predsjedavateljica u ime Finskog izaslanstva. Želim prezentirati kompromisno rješenje vezano uz članak peti koji se nalazi na vašim stolovima. Ja ću ga iščitati. Dakle, tekst članka petog u suglasju sa člankom četvrtim uredbe o Europelu su predsjedatelji trebaju predstavljati JPSG na sastancima upravnog odbora kao promatrači bez prava glasa. Predsjednička trojka treba se suglasiti oko dakle, priprema sami sastanak upravnog odbora. Predsjednici trebaju izvijestiti JPSG nakon svakog sastanka upravnog odbora o E, glavnim rezultatima i to pisanim putem. Hvala. Hvala. Gospođa nizozemska. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Jučer su izaslanstva EPSG imali prvo razmjeno mišljenja o čitavom nizu mogućih e, izmjena poslovnika e, i e, izaslanstva i predsjednici Europskog parlamenta su pripremali ove amandmane i na temelju toga daju svoje predlage. Dokument predsjedničkog vijeća u kojem uspoređujemo različite prijedloge, a isto tako smo imali jučer raspravu, došli smo do zaključka da neće biti jednostavno postići konsenzualno rješenje o mogućim izmjenama poslovnika. Zbog e, toga, osim toga, nisu svoje zaslanstva bilo mogućnosti sadržajno se upoznati sa prijedlozima Eh, jer je stajalo na raspolaganju samo eh, ograničen vremenski okvir i zbog toga želimo izraditi upitnike u kojem se pozivaju sva izaslanstva da se pisanim putem očituju eh, na sve predložene izmjene poslovnike, a isto tako kad je riječ o finskom prijedlogu Također trebaju se izjasniti tom upitniku jesu li zadovoljni sa izmjenama koje se predlažu u različitim dijelovima. Trebamo imati dobar poslovnik temeljem ovog upitnika, radna skupina bi trebala, koja će se osnivati, da li će se ići prema konsenzusu na sljedećem sastanku nizozemskog zaslanstvo će izraditi ovaj upitnik, bilo bi doista šteta kada ne bismo mogli um, učiniti korak napred. Dakle, ovaj međukorak jest važan kako bismo postigli napredak i tako možemo imati ključni doprinos ovoj sveokupnoj raspravi o poslovniku i tako bismo bili još transparentniji i imali još bolji rad u okviru jpsg Hvala lijepa. Gospodin Pistoris iz Njemačke, izvolite. Štovane kolegice i kolege, e, njemačko stajalište jest e, da u svakom slučaju moramo utvrditi rokove za e, naravno upućivanje odgovora jer nemamo e, nikakav rok e, kojem treba uputiti odgovore i to je doista mač bez oštrice. Treba nam jedan jasan, jasna odredba o rokovima jer po našem mišljenju sve će se razvodniti ukoliko to nemamo, ukoliko se ne možemo sporazumiti sa Europskim parlamentima onda je to trebamo staviti u zapisnik kao nesuglasje za e, konferenciju predsjednika jer to nije nikakva e, malo pitanje jer e, upravo ovaj komplicirani poslovnik nije jednostavno kao nekadašnji ministar unutarnjih poslova u Sabornoj pokrajini Njemačkoj na kojoj funkciji sam bio volio bih doista da, da zapravo završimo ovu raspravu u poslovniku, već da se pozabavimo važnim pitanjima kao što je izvješće Europola o desnom terorizmu. Ja izvan ovih prostorije ne mogu ni na koji način zastupati ovo što se sada događa, a da raspravljam već dvije godine o poslovniku, sve što se događa u svijetu doista jest e, dosta složeno. Hvala. Gospodin Apel iz Poljske, izvolite. Gospodin Hvala Hvala, gospođo supredsjedateljice. na prvom mjestu želim podoprijeti i samu ideju da možemo završiti ovu raspravu o poslovnicima za današnji dan, jer doista je važno. Poslovnik jest značajan, ali postoje čitav niz važnih pitanja o kojima moramo raspravljati za dobro budućnosti. Nadam se da možemo završiti s ovom raspravom upravo danas. A drugo, izaslanstvo Europskog parlamenta naravno da je pokušala pronaći kompromisno rješenje gdje god je to moguće. Dobio sam kompromisni prijedlog e, finskog izaslanstva o članku petom i mislim da izaslanstvo Europskog parlamenta može prihvatiti ovaj kompromisni prijedlog u nadi naravno da možemo e, završiti raspravu i da možemo započeti vrlo brzo sa raspravom o izuzetno važnim temama. Hvala vam. Thank you. Hvala vam. Gospodin iz Švedske. Hvala, gospođo supredsjedateljice. E, doista možemo podupreti ovaj prijedlog e, e, iz Njemačke, Finske, kad je reč o članku petom, isto tako želimo uputiti prijedlog vezano uz članak 6.2, a to je posebni postupak koji omogućuje zaslanicima da daju prijedloge za izmjenom poslovnika. Hvala vam. Thank you, and then... Hvala lijepa. Gospodin Demetrio, Cipar, izvolite. Hvala vam lijepa. Što se tiče amandmana oni su važni, međutim jednako tako je važno da danas dođemo do zaključka jer ovu temu već imamo dugo na dnevnom redu, ovo peta sjednica i uvijek još uvijek nedostaje taj konačni ishod naše rasprave. Što se tiče transparentnosti, e, odnosno amandmani 4 i 5, e, prvi iz Nizozemske, drugi iz Njemačke i Rumunjske, Treba utvrditi rok i mi smo suglasni s time. Što se tiče kompromisnog prijedloga koje su danas e, uputili e, Njemačka, Finska i Nizozemska, vezano članak 5. bilo bi jako dobro ako bismo imali i samu definiciju riječi ultimately. Jako je važno da ne izgubimo iz vida sama osnovna načela da one države članice koje jesu kao takve e, koje su u rukovodećem položaju, a i države članice su one koje trebaju izaslati e, dakle predstavnika. Ako je to predstavnik iz Europskog parlamenta, onda je to dobro. Istom logikom, ako pratimo istu logiku, znači ako je riječ o, o upravnom odboru, a da i bude e, pozvan i predstavnik države članice, a da europski zaslanik, zaslanik Europskog parlamenta bude taj koji će biti zamjenik. Hvala. Hvala, gospođa Flora iz Rumunjske. Izvolite imate riječ. Hvala. E, Podržavamo kompromisni tekst e, i e, reviziju koju je inicirala švedska delegacija. Ideja nizozemske delegacije isto tako nije loša. Drage kolege, trebamo znati jedno. Ovo je zadnji put da možemo mijenjati ovaj dokument. Jednom kada se promijeni, ostaće tako. Više se neće moći dirati. pitanja su jedini, ovo je jedini instrument koji nam pruža mogućnost da, imamo kontrolu i zato je važan ovaj period od šest na koji stoji u uredbi. Zatim e, imamo i sve pitanja objavljivanja na IPEX-u. Glede smjernica koje smo zaprimili prošlog tjedna, trebate znati da to nema pravne vrijednosti. Dakle, to su jednostavno smjernice. Dakle, moramo imati jasnu uredbu koja će imati jasnu pravnu vrijednost. Hvala gospodinu Danja iz Mađarske. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedateljice. Njemački, finski i rumunski prijedlog u biti potpuno se slažemo s njima e, uz jednu malu izmjenu. Prema tome prva rečenica bi bila sljedeća. Sukladno sa člankom 14. E, uredbe su predsjedatelj to jest e, predsjedateljstvo predstavljaće JP na odboru kao punopravni član. Dalje treba riješiti i na koje se razdoblje ovo odnosi sve. Hvala. Hvala. Gospodin Kramanđi iz Francuske, izvolite, imate riječ. Gospodja. Dragi kolege, evo već neko vrijeme radimo na ovom eh, pravilniku i mislim da je vrijeme da nađemo izlazi svega. Kao prvo, evo imam dva komentara. Kao prvo mislim da ono što nedostaje u našem radu glede nadzora Europola eh, prioritetno bilo da aktiviramo sve alate koji su na raspolaganju alate za nadzor. Puno vremena smo proveli na unutarnjem pravilniku, to je od ključnog značaja, ali ako izgubimo iz vida pitanje kako provoditi nadzor, onda je to problem, jer evo već nekoliko mjeseci razgovaramo o tome, ali ne uspjevamo to napraviti. Dakle, vrijeme je da to završimo. Dakle, današnji finski prijedlog inicijativa, dakle, da se napravi, napravi svojevrsna tranzicija, to bismo mogli podržati. Ali tu jasno nedostaje određeni elementi. Dakle, ono što nam danas nedostaje, a ovdje pravim vezu s onim što je švedska delegacija rekla, to je dakle postupak e, izvanrednog izvanredni postupak revizije, jer u ovome toga nema. Slažem se sa kolegama iz Rumunjske. Da, jednom kada se to napravi, onda to se više ne može tako mijenjati. Dakle, da li možemo predvidjeti e, izvanrednu mogućnost revizije ili redovitu mogućnost revizije? To je ono što se pitam. Dakle, meni je jasna želja Europskog parlamenta da se napreduje po ovom pitanju, No, ne smijemo zaboraviti, kao što je to već više struko rečeno, dakle da financije još nemamo u potpunosti, a oni te, ta financijska sredstva potječu iz e, raznih nacionalnih parlamenta. Dakle, mi smo svi ovdje uvjereni u, kvalitetu i potrebu e, funkcioniranja Europola i njegov doprinos e, stvaranju demokratskog društva, ali ne možemo podržati E, ovo sve ukoliko nema dijaloga između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i ukoliko se to e, ne upiše u dugo razdoblje. Dakle, ovaj prijedlog je dobar, ovo je rješenje privremeno, ali mislim i da pitanje revizije odnosno alata koje ćemo, kojima ćemo raspolagati za izvršavanje te kontrole su nužni, to su pitanja koja se već sada postavljaju. To trebamo riješiti ako bismo išli dalje. Hvala. Gospodin Kaklajn iz Irske. Hvala, dobar dan. Evo, ovo je prvo čitanje kompromisnog prijedloga iz Njemačke, Njemačke finske, delegacije za koje smatramo da raspolaže osnovnim temeljem za prihvaćanje, ali mislim da treba ponuditi neke klarifikacije. Nemam primjer članka 14. Eh, europske uredbe, ali u slučaju da imamo u 12. mjesečnom razdoblju samo dva sastanka upravljačkog odbora i to bi moglo značiti da države članice koje e, predsjedaju ne bi imale svog predstavnika za stolom. Dakle, ne znam da li bi su predsjedatelji trebali istovremeno, a ne naizmjenično zasjedati e, na tom odboru. Možda biste mogli e, razjasniti to pitanje da li je to eventualno moguće. Mi bismo također e, zauzeli stav da je važno da dođemo danas do konačnog stava te da se pređe na pitanja e, nadzora Europola. Hvala. Hvala dragi kolege. želim reći nizozemskoj delegaciji da su sve delegacije imali mogućnost izraziti svoje stavove su predsjedatelji će analizirati ove inicijative i vidjeti koje daljnje korake treba poduzeti. Švedska delegacija

Please. Portugal, izvolite. Dobar dan. Što se tiče predstavljenih kompromisa, imamo par pitanja koje želimo ukazati. Dakle, postavili smo pitanje za alternativno sudjelovanje, dakle tu su i dalje neke nejasne stvari. Dakle, portugalska delegacija je u biti iznijela svoj prijedlog o ovom pitanju. Tako da kada imamo sasnak predstavnika koji ugošćuje Europski parlament, da li se to primjenjuje, da li se ova pravila koja imamo ovdje primjenjuju na sastanke u prijestolnicama i e, na sastanke u, s nacionalnim parlamentima?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 Uh, from Mitak, uh, njemačka delegacija. Uh, Hvala lijepa. Rasprava upravo ukazuje da smo nesigurni koji je postupak sa amandmanima i kako bismo došli do, do zajedničkog rješenja što neće biti moguće, to je valjda svima jasno na temelju svih ovih zahtjeva švedski prijedlog vezano uz klauzulu reviziji možemo poduprijeti jer nećemo se sporazumjeti, ali tema još uvijek jest na dnevnom redu. No, što se tiče točke možemo zaključiti danas, a moramo ostaviti ipak vratačca otvorena u pogledu toga što će biti moguće koje eventualne primjedbe imaju države članice. Suradnja e, će biti ipak ti E, koji treba dovesti do jedinstva Ako trebamo stvari još regulirati, ako postoji potreba za time, bilo bi jako dobro da se svi sporazumi oko toga da se švedski zahtjev podupre, kada je o klauzi o reviziji, a do sljedeće sjednice da promislimo o tome kako ćemo se sporazumjeti i kako bismo onda konačno se mogli osvrniti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 predsjedanja. Da li se tu radi o sastancima u državnim članicama i u Briselu? Pa stvari će nastaviti kao i do sada. Predsjednici će se međusobno dogovoriti, kao što je to sada slučaj. Dakle, on će se zajedno dogovoriti oko toga tko će biti predstavnik Eli hyvät äh, kollegat, äh, Dragi kolege, čuli smo različite stavove i kao što smo mogli konstatirati, ostaju nerješena pitanja jer postoje različiti stavovi. No, kako stvari trenutno stoje, nemamo jednoglasnost. Mislim da se svi slaže, slažete s tumačenjem, s ovim tumačenjem. Što se tiče članka petog, s obzirom da nemamo konsenzus, prijedlog se odbija.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 Dakle, idemo u amandman jedan po jedan. Amandman prvi nizozemske. Članak 3.3. Tajništvo. Nismo imali konsenzus. Dakle, ova izmjena poslovnika nije usvojena. Zatim amandman drugi iz Bundestag, Bundestaga i Bundesrata o sudovanju na sastancima, to je članak 4.1 pod A. Imamo načelni dogovor s prvim dijelom amandmana, no razne delegacije su se usprotivile glede postupovnog pristupa, tako da nismo dobili, došli do konsenzusa ni po ovom pitanju. Dakle, ova izmjena pravilnika, odnosno poslovnika, nije usvojena. <clears throat> Amandmani 3 i 8 Češkog i Nizozemskog parlamenta i Slovenije o JPSG-u, članak 4.1 pod E i članak 5. Više delegacija se suprotstavilo toj izmjeni na čelu konsenzusa, kao što je dogovoreno, dakle, u Bratislavi Dakle, ni ova izmjena poslovnika nije usvojena. Amandman četvrti Bundestaga i Bundesrata, rumunjske i Hrvatskog sabora. Amandman peti Nizozemskog članak 5.2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 amandmani 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 od e, čitavog niza delegacija koji se tiču predstavnicima GPSG. E, članak peti Nismo došli do konsenzusa. Tako da izmjena poslovnika nije usvojena. Zatim prelazimo na amandman 13. Švedskog parlamenta. Konačne odredbe o konačnim odredbama. To, se, to je članak 6. Ni tu nismo došli do konsenzusa. So they the rules of procedure wasn't adopted. Dakle, te promjene nisu mogle biti usvojene. Toliko dakle o amandmanima. Well, we've seen that uh, we all can feel that... Uh... Evo, osjećam iscrpljenost e, zastupnika ovdje nazočnih e, uslijed ovih opširnih rasprava o pravima postupanja. Dakle, vrijeme je da zaključimo tu raspravu, to bilo razumno sve nas. Dakle, ako nema konsenzusa, postojeća pravila će prevladati i ostaju na snazi. A sada prelazimo na promjene koje se tiču danskog predsjedanja. Dakle, usvojili smo ih jučer. I stavili ih na snagu odmah. promjene koje se tiču danskog sudjelovanja, o njima govorimo. No, nažalost, Izgleda nemamo konsenzusa glede drugih tema, do konsenzusa se nije došlo i to praktično govoreći znači da e, smo time okončali postupak o reviziji poslovnika. Jer, kao što ste svi s tim upoznati, mi su predsjedatelji, moramo e, podnijeti izvješće na konferenciji predsjednika odbora o ishodu postupka revizije poslovnika i to ćemo i napraviti. I temelju tog izvješća su predsjedatelji će dalje vidjeti koje korake možemo poduzeti glede ostvarivanja mogućeg kompromisa. Eto, to je ono što sam vam morao javiti prije nego što pređemo sljedeću točku, ako se tiče imenovanja upravnog odbora GPSG-a e, u Europolu u Hagu. Isto vrijedi za to. Dakle, nastavili smo doći do konsenzusa. Imali smo brojne doprinose, rasprave koje sve odreda uvažavamo i cijenimo. Ono što se tiče ishoda tih razgovora i razmjene gledišta, mogu vam sada reći da nemamo konsenzusa temeljem kojeg bismo mogli izmijeniti postojeće poslovnik. Dakle, su predsjedatelji će i dalje predstavljati GPS u Europolu i upravnom odboru na svakom sastanku i to je to. To je kraj rasprave o poslovniku. Sad imajući ovo sve na umu, mislim da bismo trebali preći na završni dio ovog današnjeg sastanka jutro, jutarnjeg dijela. Dakle, evo, malo smo ranije došli do zaključnih e, analiza ovog e, sastanka, da predajem riječ kolegici, kako bismo zaključili ovu raspravu drugog zasjedanja zajedničke e, skupine za parlamentarni nadzor. Izvolite. Hvala vam lijepo, uvaženi supredsjedatelju, uvaženi zastupnici. Hvala vam svima na sudjelovanju u ovom sastanku. Nadam se da izlaganja i razmjena mišljenja, kako danas, tako i jučer su pridonijeli da zajednički parlamentarna skupina za nadzor Europola um, bude bliže ispunjenju svojih zadaća. Um, Hvala vam svima, hvala vam na doprinosu, na sudjelovanju, na nazočnosti, na ovoj sjednici zajedničke parlamentarne skupine za nadzor. Um, temeljem poslovnika ove pravila će vrijediti još e, barem nekoliko godina. Mnogi od vas su rekli da je sada vrijeme da zaključimo tu raspravu. Evo, idemo u smjeru institucionalizacije ovog oblika nadzora Europola. Ostvarili smo određeni napredak e, u našem radu u našem radu koji opravdava sjednice zajedničkog parlamentarnog e, odbora, zajedničke parlamentarne skupine za nadzor, a u budućnosti ćemo nastaviti sa sve dubljim nadzorom aktivnosti Europola. Sljedeća sjednica zajedničke parlamentarne skupine za nadzor biti će u ožujku sljedeće godine u vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, pa će se sastanak održati u Hrvatskoj. O točnom mjestu organizacije još će odlučiti hrvatski kolege, a sjednicu će organizirati zajednički naša zajednička parlamentarna skupina i Hrvatski sabor. U međuvremenu nastavit ćemo raditi na pitanjima vezanim uz nadzor Europola, osobito nadzor rada upravnog odbora Europola. Zahvaljujemo predstavnicima Europola na nazočnosti, na sudjelovanju i na onome što ćete učiniti u budućnosti a nastavit će raditi i zastupnici u Europskom parlamentu i zastavnici u e, nacionalnim parlamentima. Što se tiče ažurirane verzije našega poslovnika, nju ćemo vam dostaviti u kratkom roku što to prije bude moguće. Zahvaljujemo vam još jednom na nazočnosti i na sudjelovanju i želimo vam sretan povratak kući vama koji dolazite iz nacionalnih parlamenta. Hvala vam lijepo, vidimo se u Hrvatskoj.